Od klubova zastupnika GUE, SID, ALDE, Zeleni, ECR i EPP primio sam zahtjeve za imenovanjima u radna tijela, odbore i komisije. Popis će biti objavljen do kraja ove sjednice. Ako ne bude prigovora, ta se imenovanja smatraju prihvaćenima. Kao što znate,